A sada predlazim na razno. E, nacrt dnevnog reda 11. lipnja e, prema članku 149 je dostavljen. E, Odbor za pravne poslove usvojio je sljedeća dva izvješća o imunitetu a8 0191 2015 Ferrara i A8 0192 2015 150 gospodin Žvjevka u skladu s člankom 9.8 poslovnika parlamenta ova izvješća biti će stavljena na glasanje tijekom današnjeg glasanja. Što se pak tiče izjave Vijeća i Komisije o pripremi sastanka Europskog vijeća 25. i 6. lipnja 2015. Klub zastupnika Zelenih EFA zatražio je da se jedan krug govornika u ime političkih klubova zamijeni punom raspravom. To znači da zeleni traže da se E, ne govore samo po jedan e, govornik u ime političkog kluba, nego puna debata. Stoga bi e, usmjena pitanja o transparentnosti primjene pakta o stabilnosti i rastu bi bili premješteni nakon glasovanja koje treba krenuti u 8.30. Znači ukoliko bi prijedlog zajednih bio usvojen, sada dajem riječ gospodinu Lamberu da iznese ovoj molbu. Evo želim vam e, jasno predstaviti naš prijedlog. E, opravdanje je jasno. Znamo da e, Europska unija i eurozona proživljavaju odlučujuće trenutke za svoju budućnost i smatramo da za ovakvu temu kombinirati tijekom ovog zasjedanja rasprave usvajanje o e, takozvanom Junkerovom planu zalaganja, e, tome spojiti e, izvješće Beres o upravljanju Europskom monetarnom unijom, smatramo da bi bilo opravdano da imamo malo više vremena na raspolaganju za ovo. Znam, gospodine Weber, da su ponekada zasjedanja u Briselu dosta prazna, ali ovaj put su prepunjena, tako da bi bilo dobro da se da vremena ovoj instituciji da odigra svoju punu ulogu u ovim trenucima koji su kritično značaja za budućnost Europske unije. Hvala. Zahvaljujem, gospodin Lambert. Gospođa Cimer, za ovaj predlog, izvolite. E, zahvaljujem. U ime svog kluba želim e, poduprti ovaj predlog koji je podnio gospodin Lambert u ime zelenih, jer mislim da gleda ove rasprave i situacije u kojoj se trenutno nalazimo, provedemo doista punu raspravu koja ne bi smjela biti reducirana na raspravu u kojoj će govoriti samo govornici u ime klubova. E, trebamo više vremena, više vremena za e, raspravu, to bi bio i demokratski signal, signal da sami sebe shvaćamo ozbiljno kada bismo svima dali šansu da izraze svoje mišljenje po ovom pitanju. Želi li netko E, se izjasniti protiv e, prijedloga gospodina Lamberca? E, nitko se ne javlja kako bi se usprotivio ovom prijedlogu, pa glasajmo onda. Znači, prijedlog gospodina Lamberca, ukoliko se usvoji, imat ćemo punu, dakle, dulju raspravu. Znači, ukoliko se usvoji ovaj predlog, imat ćemo dublju raspravu a e, pitanja će ići nakon e, glasanja. A ukoliko se ovaj prijedlog ne usvoji, e, dnevni red ostaje isti. Tko je za prijedlog gospodina Lambeca? Zahvaljujem. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Il risultato è palese, se volete check facciamo il check, ma... Dakle, rezultat je u potpunosti jasan, mogu provjeriti ako želite. U redu, provjeravamo elektronički, otvaram glasovanje. Hanno votato tutti? La votazione. Jesu li svi eh, glasovali? La votazione è chiusa. Zahvaljujem. E, zatvaram glasovanje. Odbijeno. Sljedeća točka dnevnog reda, nakon ovoga dakle, e, dnevni red ostaje nepromijenjen i sada